Možemo li sada preći na sasvim ozbiljan rad na glasanje? Prvo izvješće je izvješće o Rusiji. E, slučaj EUBA TTF-a. E, uvodna odredba 10 izvornog teksta. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Tko je za rezoluciju u cjelini? Protiv, suzdržani, usvaja se. Prelazimo sada na smaknuće u Egiptu. Dio G, prvi dio usvaja se, drugi dio za, protiv, suzdržani usvaja se. Otvaram glasanje. Votul este închis. Zatvaram glasanje. Usvaja se. E, uvodna odredba M i izvorni tekst za protiv, suzdržani, Provjerimo. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Rezolucija u cijelini za protiv suzdržani usvaja se. Prelazimo sada na dječje ropstvo u Haitiju.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 Prelazimo sada na e, sastav posebnog odbora vezanog za pesticide. Sastav odbora nam je poznat. Nismo primili amandmane na prijedlog konferencije predsjednika. Prema tome, ovaj je prijedlog usvojen. Prelazim sada na sljedeću točku. I da li netko želi nešto reći za e, odluku komisije? Gospodin Fjellner je rekao da se želi javiti i govoriti protiv odluke. Hvala lijepa. Rekao bih da u ovom parlamentu me inflacija glasanja na osnovu odluka donesenih na odborima, a ne na plenarnoj sjednici. U odborima, kada postoji velika većina za neku odluku, onda je to možda nešto što se može prihvatiti, ali ne u ovom slučaju kada je većina bila od svega tri glasa. A isto tako nije, su prihvaćena mišljenja niti u ovom odboru, niti odboru za promet. Jer ovdje se radi o tome koliko nam oni e, koji voze kamione moraju reći o tome koliko njihovi kamioni e, imaju emisije ugljičnog dioksida. Nije to toliko bitno, već koliko njihovi kineski konkurentni e, imaju emisija ugljičnog dioksida. I ja smatram dakle da bez pomnog pregleda svega ne bismo trebali ući u pregovore po ovom pitanju i dakle dati mandat. Hvala. E, želi li se itko javiti i govoriti za odluku komisije? I e, čuli smo argumente protiv. Prelazimo sada na samo glasanje. Tko je za? Tko je za odluku? Protiv? Suzdržani? Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Prelazimo sada na izvješće Dalton. A sada će e, gospodin Stevens govoriti u ime izvjestitelja i to za ovu odluku. Hvala lijepa. Prije svega gospodin Dalton se ispričava što nije ovdje da sam govorimo o izvješću. Ova uredba je važan korak naprijed kao se ukinu manjkavosti između razmjene e, e, koji govori e, o razmjeni podataka vezana za kaznena djela. To je ključno razmjenjivati te podatke u okviru pravosudne suradnje. Ali treba imati i ravnopravnost u razmjeni mišljenja između razmjene podataka između Europske unije i njezinih državljana i za državljane trećih zemalja. Do sada to nije tako, a našim se izvješćem toj problem rješava. A osim toga tu postoji ispravna ispravan omjer između potreba pravosuđa i zaštite podataka. Ovaj instrument u sebi nosi jasne elemente zaštite i može mu se pristupiti samo pod jasno definiranim uvjetima. Snažan sustav sa snažnim mehanizmima zaštite je ono što ovdje treba, a to je predložio odbor Libe. Hvala lijepa. Gospodin Pimenta Lopez želi govoriti protiv ove odluke. Hvala lijepa. Već smo o tome govorili na plenarnom zasjedanju dajemo mišljenje u izvješću koju su zastupnici dobili samo na engleskom jeziku, što čime se jasno krši načelo više jezičnosti. I do toga je došlo zbog toga što se ne izdvaja dovoljno novca i smanjio se proračun za prevođenje u Europskom parlamentu. Hvala. Sada ne govorimo sada ovdje o tekstu kao takvom, već o odluci samog e, odbora. Glasa se poimenično, otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Prelazimo na izvješće Gardija za Valrubija. Amandman sedmi. Glasa se poimenično. Otvaram glasanje. Otul jeste enkis. Glasanje je zaključeno, zatvoreno. Usvaja se. Drugo izvješće Rubijal. Amandman 64. poimenično glasanje. Glasanje je otvoreno. Glasanje se zatvara. Usvaja se. Prelazimo na treće izvješće Rubijal. Amandman šest, poimenično glasanje, otvoreno, izvolite. Zatvoreno glasanje. Odbija se. Amandman sedmi. Otvoreno glasanje. Zatvoreno. Odbija se. Amandman prvi. Otvoreno glasanje. Zatvoreno. Odbija se. Amandman dva. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Amandman 3. Za? Protiv? Suz... Odbija se. Amandman 4. Otvoreno glasanje. Glasanje se zatvara. Odbija se. Amandman peti. Glasanje je otvoreno. Zatvoreno. Usvaja se. A sada rezolucija o cijelosti. Poimenično glasanje, glasanje je otvoreno. Zatvoreno. Usvaja se. Prelazimo na tren aktualno stanje u pogledu ljudskih prava u Turskoj. Amandman 1 ko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Drugi za? Protiv? Suzdržani? Da vidimo, provjera. Otvoreno glasanje. Zatvoreno. Odbija se. Pet. Otvoreno glasanje. Votul jeste kis. Zatvoreno glasanje. Odbija se. A sada osmi. Imamo usmeni amandman koji vam je na glasačkim listama. Molim sada e, zastupnicu Natri da nam prezentira ovaj amandman usmena. Riječ je o članku 8 koji se bavi pritiskom na novinare. Ja predlažem da se doda rečenica. Poziva se Turska da odustane od tužbe protiv novinarke Aile Albarak koja je osuđena od strane Turskog suda u odsutnosti. Hvala lijepo. Imamo li prigovora na taj amandman? Nema. Dakle, prelazimo na glasanje. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Deseti. Pojamenično glasanje. Glasanje je zaključeno. Usvaja se. Treći amandman, tko je za? Protiv? Suzdržani? Da provjerimo. Glasanje je otvoreno. Glasanje se zatvara. Usvaja se. 13. U dva dijela. Prvi dio tko je za? Protiv. Suzdržani. Usvaja se. Drugi dio za? Protiv. Suzdržani. Usvaja se. Amandman šesti. Poimenično glasanje. Glasanje je otvoreno. Glasanje je zatvoreno. Odbija se. Uvodna izjava M, originalni tekst koji je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman četvrti, tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. Rezolucija u cijelosti, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Prelazimo na stanje u Venezueli. Imamo zajedničku inicijativu za rezoluciju i glasanje otvoreno. Zatvoreno. Usvaja se. Prelazimo na stanje u agenciji UN-a za pomoć palestinskim izbjeglicama na Blistoku. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. I konačno izvješće koje će se izravno na naše živote odraziti. Dakle, riječ je o ljetnom računanju vremena za, protiv, suzdržani. Usvaja se. Amandman četvrti. Za, protiv, suzdržani. Da provjerimo. Glasanje je otvoreno. Glasanje je zatvoreno. Usvaja se. Amandman treći. Tko je za? Protiv? Suzdržani odbija se. Amandman drugi. Glasanje je otvoreno. Zatvoreno. Dakle, to je treći amandman koji se usvaja. To je bila provjera. Sada amandman 2. Tko je za? Protiv, suzdržani, usvaja se. A sada za rezoluciju u cijelosti. Tko je za? Protiv, suzdržani, da provjerimo. Zatvara se glasanje. Usvaja se u cijelosti rezolucija. Hvala.